obraćanja, zato što prirodno teško je bilo gledati odlazak Ujedinjenog kraljevstva. Tako je svakome Ircu s obzirom na sve naše veze. Sada smo u drugačijim okolnostima, ali kad govorimo o Brexitu u krajnjoj liniji, to je jedan od razloga za kojih sam se kandidirao prije godinu dana i ironično E, završio sam ovdje u ovim teškim okolnostima. U delikatnoj smo e, fazi postupka i nema takvog e, primjera u povijesti gdje trgovinski partneri nastoje uvesti barijere. Dakle, Britanci zapravo su iznenađeni što žele, što Europska unija želi utjecaj ovim pregovorima s obzirom da su Britanci i arhitekti ovog sustava, a i puno su ga koristili. Stoga pozivam gospodina Barnijeja da e, i dalje e, nastupa prema Britaniji kao partneru, a ne e, rivalu u trgovinskom smislu. I isto tako Britanija će pomoći procvetu Europske unije. Vilimski. Zahvaljujem i doći govornike gospodin Vilimski iz IDEA. Puno hvala, dame i gospodo. Dopustite da iskoristim priliku da nakon što su britanski mandatari danas eh, po prvi put eh, nisu danas nama ovdje na ovom zasjedanju, da im zaželim eh, sve dobro i čestite na tome da se više ne odlučuje u Briselu, već u Londonu koji je epicentar političke volje. Britanaca. Mislim e, da se to nekome sviđa, nekome se ne sviđa, no činjenica je da je to e, ta odluka donesena e, temeljem demokratskih mehanizama, demokratske odluke i izbori su jasno pokazali da većina je jest jaka većina i da žele napustiti Europsku uniju. U svakom slučaju mislim da trebamo iskazati fleksibilnost i prijateljstvo ili e, ćemo ih i dalje na neki način maltretirati i reći će da e, žele e, transatlantski sporazum sa SAD-om i odbiju suradnju sa Europskom unijom. Dakle, mi moramo iskazati, kažem, prije svega pretestvo i fleksibilnost kako do toga ne bi došlo. Puno hvala, a sada idući govornik jest gospodin Ferreira iz GUNGL-a. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Okvir za buduće odnose e, Ujedinjenog kraljevstva i Unije definitivno će ovisiti o prirodi e, onih koji pregovaraju. Naša snaga se temelji na tome da javne usluge trebaju biti e, prednost. Deregulacija te opasna vojna e, eskalacija u kontekstu NATO-a mi se tome protivimo. Potrebna je e, dobra veza koja je, dakle odnos koji je obostrano koristan i to u svakom smislu treba poštovati suverenitet e, svih zemalja. E, a isto tako ne smije se štetiti e, ljudima neovisno o okolnostima, ne smije se tražiti od države da stvara uvjete koji bi išli na oštrb ljudi. I ne možemo prihvatiti da Europska unija sama odlučuje o pregovorima. Hvala idući govornik je gospodin Muresan iz EPP-a. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dragi gospodine Barnije, nastavite raditi kako što ste radili do sada i štitite e, jedinstvenost svih europskih institucija. Dragi kolega, treba podcrtati, Brexit je e, razdirao britansko društvo godinama i političke stranke i britansku vladu i potrebne nas su bila dva, prije dva puta prijevremeni e, izbori da se donese odluka. Trebamo e, bez problema nastaviti raditi. Hvala svima koji su bili dio te ujedinjene većinice. Sada su nam e, prioritet broj jedan građani, sigurnost građanima, farmerima, znanstvenicima o budućim odnosima. Trebamo imati odnos koji je blizak koliko je to moguće, ali instrumenti trebaju biti jasni. Treba se znati osnova odnosa. Načela su jasna, pravila su jasna, treba ih poštovati i ishod treba biti u skladu sa današnjim mandatom, mandatom Europskog parlamenta. Tek onda ga možemo odobriti. Hvala. Hvala. Idući govornik je gospodin Insir iz snd Izvolite. Fru talman, Brexit är ett sorgset kapitel i Europas historia. Vi behöver mer samarbete, inte mindre. På så Potrebno nam je više suradnja, ne manje. Tako ćemo poboljšati sigurnost i stabilnost e, na našem parlamentu koji je razdiran e, bio e, ratom ali sada kada su nacionalističke snage u Britaniji postigle svoj san, važno je da mi koji vjerujemo u suradnju stavimo naglasak na budućnost. Trebamo postići sporazum koji će omogućiti kvalitetnu trgovinu, ali i poduprijeti europsko jedinstveno tržište, zaštititi europski pravni poredak koji mm, ima ambicioznu klimatsku i okolišnu politiku, štiti radnička prava i temeljne slobode Boris Johnson ne može um, imati ovce i novce. Već je puno toga zabrljao. Ako želi imati dobar trgovinski sporazum, mora uh, se držati ovih zahtjeva koje sam iznio. I na kraju, mladima u Britaniji htio bih reći da ne odustaju. Ovo nije s uh, zbogom. Mnogi od nas uh, se vesele budućnosti i ovo će biti budućnost gdje će te vi eh, upravljati i naši načini će i dalje postojati. Hvala, sljedeća je Sofie Gospođo predsjedavajuća, Čuli smo čvrste izjave o jednakim uvjetima za sve i o nesnižavanju naših europskih standarda, primjerice kad je riječ o sigurnosti hrane ili okolišnih standarda, ali nadam se da će pregovarački tim biti jednako e, čvrst kad je riječ i o zaštiti podataka, jer sam dosta zabrinuta kada vidim koliko Europska komisija e, tako brzo donosi odluku o adekvatnosti, a jasno je da nije nismo sigurni može li se vjerojatno britanskoj eh, vladi u pogledu naših podataka i pritom mislim na korištenje šengenske baze podataka. Kad je, kad je riječ o budućim odnosima, ne zaboravimo na provedbu onoga što je već dogovoreno. Prije svega mislim na prava građana. I doista potičem komisiju da se pobrine da prava 3,5 milijuna EU e, građana u e, Britaniji i milijun i pol Britanaca u Europskoj uniji će biti e, zaštićena ne samo na papiru, već i u praksi. Hvala. Idući govornik je gospodin Buhajć iz IDEA. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, ovdje na plenarnom zasjedanju smatra me se predstavnikom one skupine koja potiče strahove, no mi još nismo ništa rekli vezano uz nestašicu hrane ili ljekova dok bi moglo doći nakon Brexita. To nisu bile naše riječi. Mi nismo raspirivali takve strahove. Dopustite da vas e, zamolim i znam da vam je to ovih dana posebno teško da priznate demokratski proces. Dakle, ova jedna demokratska odluka donesena u Velikoj Britaniji. Moramo ih e, smatrati ravnopravnim partnerima kada je riječ o novom sporazumu i postizanju novog sporazuma moramo graditi mostove, a ne ih rušiti. Dakle, moramo stvarati dobre odnose sa obje strane Engleskog kanala. Puno hvala, a sada gospodin Bellamy iz EPP-a, izvolite. Gospodin Bellamy, hvala gospođo predsjedavajuća. Svi znamo da odnosi koje između Europske unije i Ujedinog kraljevstva bit će odlučujući za brojne sektore. Trebamo se vratiti na nešto što je jako važno, a to je pitanje ribarstva. Svi znamo da je to u britanskoj debati bilo jedno od presudnih pitanja u kontekstu Brexita Trebamo se pitati, treba li ribarstvo odvojiti od globalnih pregovora s Britancima? I ja sam doista sretan što zahvaljujući e, napornom radu prije svega gospodina Barnier, ribarstvo je uključeno u ovaj pregovarački e, mandat kako bi e, sporazum uključio i taj aspekt. Ako se ne dogovorimo oko ribarstva, bit će napetosti na moru, to može dovesti do e, loših posljedica i e, na području okoliša i gospodarstva. Dakle, to je nešto što je jako važno za budućnost naše zemlje. Hvala. Iduća govornica je gospođa Moza iz snd Hvala. Cilj pregovora mora biti ambiciozan sporazum u slobodnoj trgovini između E, dvije stranke koje su saveznici, Britanija i EU. Taj cilj je jasan, ali moramo isto tako biti jasni u svojim zahtjevima prema Britancima. Ne smiju smanjiti e, poreze ili povećati državne potpore, moraju zadržati okolišne standarde i klimatske standarde. Trebamo biti jasni da želimo poštenu konkurenciju i jednake uvjete za sve. Međutim, isto tako je u interesu eh, EU da dođe do sporazuma i ne smijemo eh, zapravo našu frustraciju zbog Brexita nas, ne smije nas to spriječiti da dođemo do rješenja. Isto tako naši ribari trebaju i dalje moći ribariti u britanskim eh, vodama i stoga nam je u interesu da dođemo do dobrog sporazuma s Britancima. Hvala. Sljedeći je gospodin Ranđel. Hvala gospodine predsjedavajući. Hrvatsko, Hrvatsko predsjedništvo gospodine Barnije treba istaknuti dva aspekta koja nisu još uvijek naglašena u ovom trenutku. Prvo, neovisno o okolnostima, ključno je da pitanje sigurnosti bude uređeno u okviru odnosa između EU i Ujedinjenog kraljevstva. Trebamo samo se sjetiti terorističkih napada i, politi i policijskoj suradnji britanske policije i policija nekoliko država članica. E, u tom smislu e, je jako važna suradnja s Britancima. E, to je važno za sigurnost i za vanjsku politiku. Primjerice, kad je riječ o Iranu, očito je da se Ujedinjeno kraljevstvo, da je puno bliže europskoj viziji nego vizijama drugih zemalja. Stoga isto tako treba osigurati suradnju u kazanim stvarima, ali isto tako i u području obrane. Hvala. Sljedeća gospođa Aguilera. Hvala. Gospodine Barnier, Bili ste sjajan eh, pregovarač u ovom razdoblju, imamo dobar sporazum. Doista je važno imati ispravan eh, sporazum. Kao što je kolega Fernando rekao, potreban nam je sporazum kako bismo izbili neku katastrofu. Isto tako treba nam ambiciozan sporazum s eh, Ujedinjenim kraljevstvom koji zaštit, koji štiti poljoprivredno prehrambeni sektor putem e, standarda kvalitete koji su e, Europskoj uniji jako poznati. Jedan od važnih aspekata mandata je ribarstvo. I jako dobro znate da ova pitanja su jako osjetljiva. Bili ste ministar za ribarstvo u Francuskoj pa ste dobro upoznati s ovim pitanjem. Sve treba riješiti do sedmog kako bismo imali e, pravednu raspodjelu e, kvota i ukupnog dopuštenog ulova. Moramo zaštititi, očuvati odnosno moramo e, uzeti u obzir stajalište Španjolske kad je riječ o Gibraltaru. Hvala. Sljedeći je gospodin Niedermayer. Hvala. Eh, prije svega hvala eh, komisiji i Michelu Barnijevu na odlično obavljenom poslu i hvala timu koji je sastavio rezoluciju parlamenta koja je jako dobra. I rasprava je zapravo jako dobra. Mislim da je više manje sve rečeno pa bih htio istaknuti samo par stvari. Prvo, slobodno i pošteno idu ruku pod ruku, neodjeljivo je. Isto tako, na temelju ovih načela doći ćemo do dobrog sporazuma i dubokog e, i sveobuhvatnog sporazuma s ujedinim kraljevstvom mogli bismo, ali to nije baš vjerojatno. Međutim, tu postoje prepreke, previše crvenih linija i prekratki rokovi. No unatoč tome trebamo dati sve od sebe. Postoje E, dva načela kojima se trebamo rukovoditi. Prvo, ne smijemo se odreći svojih načela koja su nam važna, a važna su i našim partnerima. A drugo je ono što je reklo vijeće. Nemamo puno vremena, trebamo biti fleksibilni da bismo postigli kvalitetne rezultate za europljane. Hvala. Hvala, sljedeći je gospodin e, Danielson. Imate mi jednu minutu. Hvala što ste mi dali riječ. Jako je važno da pregovori se odviju u okviru jasnih načela. Prvo, moramo pregovarati kao jedinstvena unija. Ne smijemo bilateralno početi pregovarati. I drugo, e, e, svaka razina pristupa jedinstvenom tržištu mora odgovarati njihovim ustupcima, odnosno poštovanju zahtjeva. E, svi trebaju imati jednake uvjete u smislu socijalnih standarda i pravne sfere potrebno nam je osigurati kontinuirani promet e, s e, Ujedinjenim kraljevstvom. Bez sporazuma i bez prometa bila, došlo bi do katastrofe i za nas i za Ujedinjeno kraljevstvo, ali trebamo istovremeno se sjetiti, odnosno ne smijemo zaboraviti da više nisu država članica. E, oni mogu i dalje koristiti dakle, prometovati e, e, Europom, ali moraju postojati pravila. Hvala, sljedeći gospodin Peters u ime EPP-a. Hvala, dragi kolege. Brexit je činjenica i sljedeća korak, sljedeći korak je novi sporazum o pridruživanju s Ujedinjenim kraljevstvom. E, rok je osam mjeseci, inače ćemo imati tvrdi Brexit što bi značilo da će Brexit, da bi Belgija e, imala 14.000 radnih mjesta koji bi bili izloženi riziku. Ali gotovo je nemoguće dovršiti sve do kraja ove godine, pa se trebamo sredotočiti e, na prioritete. E, ribari trebaju dalje imati pristup britanskim vodama, jednaki uvjeti za trgovinu za sve i sigurnost i potreban nam je sporazum o suradnji u području obrane i pravosuđa. Ujedinjeno kraljevstvo će uvijek ostati blizak susjed. Hvala. Hvala. gospodin Milan Mon. Ja bih htio se spomenuti nešto što je jako važno, odnosi se na odnose između Ujedinjene kraljevstva i Europske unije, a to je ribarstvo. Recipročni sporazumi su stvarno ključni. Gospodin Barnier je toga svijeta, svjestan. Jako je važno da europski ribari i dalje imaju pristup britanskim vodama. To je jako važno za ribarstvo, pogotovo za regije koje su pogođene ovim problemom. Ne smijemo zaboraviti europske e, potrošače e, koji su glavno tržište za e, britanske proizvode ribarstva, tako da su naši interesi tu komplementarni. Isto tako potrebno potrebno je napraviti i korak više od onoga što je predloženo. Kao što je rekao javno gospodin Barnier, treba nam e, otvoren pristup vodama Britanije. To treba biti jasan uvjet ovakvog sporazuma. To treba biti jasno i dio mandata za pregovore to treba biti. I mislim da ova e, rezolucija treba e, to uvažiti pogotovo u točki broj 24. Hvala. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Imamo 11 javljanja za riječ, time završavamo popis. Prvi govornik je gospodin Lopez iz SND-a. Izvolite. Hvala vam. Gospodin Dakle, nakon proteklog razdoblja u kojem je bilo moguće izbjeći lakše hard Brexit sada je ostalo samo 8 mjeseci. To je već poprilično hitna situacija. Moramo ovdje imati na umu europske standarde, reciprocitet. Velika Britanija, dakle, izabrala svoj status i to moramo poštovati. Isto tako moramo izbjeći mogućnost poreznih oaza, primjerice Gibraltaru i izbjegavanje plaćanja poreza. No ono što je možda i najvažnije, u ovom sporazumu je i slobodno kretanje radnika te pravosudna i policijska suradnja i zaštita podataka što sve moramo podržati. Moramo izbjeći buduće skandale poput kršenja pravila o zaštiti podataka, zatim šengenski informacijski sistem i isto tako odgovarajuću pažnju položiti na pitanje stanovnika čija se prava ne poštuju. Hvala zastupnica McGuinness. Hvala. Kao što ste sami rekli, gospodine Barnije, sat nam otkucava. Znamo da je preko tri godine trebalo za sporazum povlačenju koje ima svega tri ključne točke. A sad u ovih deset mjeseci moramo mnogo više učiniti i isto tako paziti na detalje. Kao što su drugi rekli, trebamo jednake uvjete, trebamo dobar odnos s Velikom Britanijom, tako da vam želim sve najbolje u tim pregovorima. Kolege znaju da u Irskoj imamo opće izbore, nova vlada, za koju se nadamo da će brzo preuzeti vlast jer je mnogo posla pred njom. Također se nadam da mogu staviti se na temelju nevjerojatnog rada koji je do sada ostvaren u, od strane ministara irskih koji su pomogli surađivati s Europskom unijom da se riješi pitanje irskog protokola unutar naših pregovora o povlačenju. Vremena je malo, parlament će ponovno ovdje pratiti pod vodstvom Davida McAllistera i moramo imati na umu da očuvamo svoje jedinstvo. Hvala vam, zastupnik Flanagan u ime Goja. Ponekad kad dođem ovdje, pitam se živim na istom planetu kao i svi drugi. Čuo sam da je neko rekao da ne bismo u Velikoj Britaniji trebali dopustiti da postane porezna oaza. Bože dragi, subsaharska Afrika danas budi tri puta više od izvoženja kapitala nego što dobiva u zajmovima, pomoći i sličnome, a većina toga izlazi nezakonito ili zakonito i kanalizira se kroz banke iz Citya londonskog. To je porezna oaza, ima cijelu mrežu poreznih oaza s kojima surađuje. I ako to poričemo, doista ne razumijem taj način razmišljanja. Što se tiče poštenih trgovačkih praksi, Ovdje govorimo o prednostima slobodne trgovine i iskreno govoreći nepoštene trgovinske prakse ubijaju poljoprivredne, poljoprivrednike, lokalno stanovništvo koje pokušava preživljavati diljem planeta. Kada će to sve stati? Brexit bi se trebao upotrebiti kao prilika da se krećemo u smjeru jednog sistema gdje je kapital proizlazi iz lokalnog gospodarstva, a ne da se premješta diljem planeta na trošak i ljudi i okoliša. Hvala. Hvala zastupnik na Gresku. Hvala vam. Ono što nama potrebno je sveobuhvatni sporazum sa Velikom Britanijom zbog toga što imamo pitanja zajedničkog interesa ovdje i moramo razmotriti sve detalje tih pojedinačnih pitanja kako bismo na odgovarajući način zaštitili prava građana. Inovacija, trgovina, zaštita europskih standarda, sve te teme naravno se mora uzeti u obzir kao i drugi dimenzija, obrana, sigurnost, zaštita i prava europskih građana koji žive u Velikoj Britaniji, a zbog čega ne i pitanje sudjelovanja Velike Britanije u različitim europskim programima ukoliko to žele i ukoliko to mi želimo. Mislim da gospodin Banije prava osoba da ovo sve učini i važno je raditi na temelju onoga što imamo iz prošlosti i to sve što je prije moguće. Hvala. Sljedeći reč ima zastupnik Tomaš. Hvala. Poštovani gospodine Barnije, ovdje se nalazimo u situaciji u kojoj se nismo željeli zateći, nismo željeli niti da Velika Britanija napusti Europsku uniju, niti da dođemo do ove točke gdje se moramo nositi s njihovim odsustvom. No jednu bih, jedan, jednu veliku molbu bih vam uputio. Trebali biste odbiti bilo kakve zahtjeve iz Londona koji su nerazumni. Trebate imati na umu tri stvari. U Velikoj Britaniji neki nisu željeli napustiti Europsku uniju. Sveukupno imamo 3,5 milijuna britanskih građana u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 što se tiče Brexita, moramo zajednički djelovati, moramo svi biti na istoj strani. Imam pitanje za gospodina Barnjera, jer Brexit se nije dogodio kako bi kasnije se ostalo isto. Sigurno ćemo konkurirati sa drugim zemljama, Ujedinjena kraljevina i Europska unija naravno moraju surađivati, ali glavna potreba je sigurnost, dakle osigurati sigurnost. Dakle, gospodine Barnier, možete li reći više o sigurnosti, prije svega o unutarnjoj sigurnosti, isto kao i vanjskoj i suradnji. Smatrate li da postoje nove ugroze? Puno hvala. A sada gospođa Claire iz e, izvolite. Hvala vam. Kao irska državljanka, moram reći da smo uvijek imali blisku povijest isprepletenu sa Velikom Britanijom. Ne uvijek dobro, ali to je druga priča. U svakom slučaju, taj će se odnos nastaviti u obostranom interesu da e, bude u obliku suradnje. Gospođa von der Leyen je govorila da trebamo pravila kako bi poslovanje bilo pošteno, no ključno je pitanje da to bude pošteno za koga. Jer ako pravila i dalje favoriziraju big business, velika poduzeća, trgovina oružja, velike poljoprivredne i tako dalje, tada će građani biti zapostavljeni. To je bio jedan od razloga za Brexit, jedan od ključnih e, razlika razloga iz kojeg su irski izbori prošli onako kako jesu ove godine, onda je odbijen neoliberalizam. Želim vam sve najbolje vašim pregovorima, imate niz problema s kojima se morate nositi, uključujući položaj medicinskih profesionalaca i institucionalni rad kako bi se uspjelo napredovati. Slažem se sa kolegama vezano uz kršenje regulative o zaštiti podataka, ali svakako se nadam da se neće dovesti pitanje sporazum velikog petka. Hvala vam. Sljedeći riječ ima... Gospodin Jordanov iz EPP-a. Уважаеми gospodin Барние, госпожо председател, među nas. Gospodine Banije, gospođa predsjedateljice, između nas i Velike Britanije pojavljuju se određeni problemi i vidimo da ćemo započeti sad sa pregovorima o slobodnoj trgovini, no ta pitanja ne bi trebala utjecati na naš rad na pitanju zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Tu moramo osnažiti svoju suradnju unutar NATO-a, jer je to jedini jamac za europsku i globalnu sigurnost u ovom trenutku. Moramo moći koordinirati odnos s Velikom Britanijom što se tiče vanjske politike i moramo se usredotočiti na sukobe, primjerice one smrznute u Rusiji, Siriju, Iranu, terorizam, situacija u razdoblju nakon Brexita pokazuje nam da postoji mogućnost bolje suradnje između Velike Britanije, Europske unije i SAD-a. Hvala. Zahvaljujem idući i zadnji govornik, gospodin Hajzek iz SND-a, izvolite. ja bi som sa chcel naozaj zastaviti na tim ako bi mali vyzerať naše vzťahy do Hvala, ja ću govoriti o tome kakvi će naši odnosi biti u budućnosti sa Ujedinjenom kraljevinom i doista želimo e, imati e, odnosno na najvišoj razini, a ne samo ugovor o slobodnoj trgovini i mi moramo ostati partneri koji se mogu osloniti jedan na drugo kada je riječ o vanjsko-političkim prioritetima. Potreb no nam je pošteno tržišno natjecanje, a ne dumping kako bi mogli e, pregovarati, e, trgovati bez barijera, ali Velika Britanija ne smije pretjerivati kada je riječ o državnim subvencijama. Dakle, ona ne može ugroziti socijalne i ekološke standarde Europske unije i odmaknuti se od njih. Potrebna su nam najveća prava za naše građane koje tamo studiraju, rade ili trguju i moramo im e, jamčiti sigurnost e, da mogu nastaviti sa svojim životom kao i do sada. Hvala, time smo stigli do konca rasprave. Sada bih dala još e, gospodinu Barnjeru u ime Europske komisije riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodo i gospođe eurozastupnici, gospođo ministrice, e, tijekom našeg, za, naše zadnje sjednice u Briselu Ursula von der Leyen je spomenula e, ovu sjednicu emotivnu kada smo se pozdravili s britanskim e, kolegama koji zbog Brexita napuštaju Europski parlament. I na početku ove sjednice uh, zapravo želimo pozdraviti i nove e, eurozastupnike i reći im da smo im na raspolaganju. Na, početku bih e, vam zahvalio na povjerenju koje mi je dirljivo, ali isto tako i ohrabrujuće i za tim koji ja vodim. I Europska komisija je i vaš pregovarački tim. Hvala vam i na sadržaju rezolucije koja e, navodi načela, vrijednosti i stajališta. Vaš pregovarač će u nadolazećim mjesecima trebati tu odlučnost kako bi e, dovršili te teške pregovore. Gospođa Megines je rekla the clock is ticking, sat od kucava. Prijelazno razdoblje navedeno u sporazumu o povlačenju može se zajedničkim sporazumom e, produžiti za godinu ili dvije. Ako se to ne dogodi, to znači da će 31.12. ove godine Velika Britanija napustiti jedinstveno tržište i carinsku uniju. To je odabir, vremenski odabir koji je odabir britanskog e, premijera. To nije naš odabir. On je tako odlučio. I s obzirom na te kratke vremenske rokove koje je odabrao britanski premijer, E, to je nešto što ima svoje posljedice koje svi trebamo prihvatiti. To vremensko ograničenje nije rezultat našeg inzistiranja tijekom e, ovih pregovora. Ali treba reći još jednu stvar. Budući da se ne radi o trgovinskim pregovorima koji su običajeni, kad pregovaramo s Kanadom ili Japanom, pokušavamo se približiti želim, težimo konvergenciji. Neki misle da ta konvergencija nije dovoljna, ali idemo u tom smjeru. Ako ne postignemo sporazum s tom zemljom, onda produžimo pregovore. Damo još si godinu ili dvije godine s Kanadom ili Japanom, pa trebalo je sedam godina. I e, do odobravanja sporazuma vrijedi status quo. Dakle, u ovom slučaju, u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, neće se raditi o statusu quo. Ako ne postignemo trgovinski sporazum do kraja ove godine, neće biti status quo, jer toga dana, kao sukladno e, odluci britanskog premijera, tog dana, 31. prosinca ove godine, Ujedinjeno kraljevstvo napušta Carinsku uniju jedinstveno tržište i vraća se korak unazad. Vraća se u okvir VTO-a što znači da osim kontrola koje obavljamo u svakom slučaju zbog Brexita, kontrole nad svim proizvodima koji dolaze iz Velike Britanije, e, te kontrole će se obavljati kao za sve proizvode koje dolaze iz trećih zemalja kako bismo zaštitili potrošače i poduzeća. Osim tih kontrola koje su nužne, e, u slučaju da ne dođemo do sporazuma, uvešće se kvote i carife, e, e, carine na britanske proizvode. Dakle, to će biti posljedice ukoliko ne dođemo do sporazuma u e, ovom vremenskom, vremenski ograničenom periodu koje je odabrao britanski premijere Isto tako, e, klubovi traže snažne odnose sukladno našoj zajedničkoj povijesti. Ja ne zaboravljam našu e, zajedničku povijest te britansku solidarnost u najmračnijem razdoblju prošlog stoljeća. Mm, isto tako, to je i, e, to su i geografski odnosi mjeramo, moramo uzeti u obzir ne samo ekonomske interese, već i klimatske, okolišne i sigurnosne e, aspekte. E, situacija je zahtjevna i kada slušam e, govore određenih Britanaca o postupku koji bi E, išao za tim da se smanji e, regulatorna konvergencija. E, ovaj mandat je zahtjevan i on i zapravo gospođa von der Leyen je o tome već govorila, govorila je o sadržaju vašeg mandata i to je nešto što nadamo se da će Europsko vijeće, odnosno vijeće odobriti 25.2. Um, kao što je rekla Mary Andrews malo prije, Ujedino kraljevstvo je partner koji treba shvatiti da otvaranje našeg tržišta, pristup podacima, Gospođo Intveld, odgovaram zapravo na vaše pitanje. E, to vrijedi i e, za e, policijsku suradnju. Dakle, otvara, ponavljam, otvaranje tržišta, pristup podacima, zatim ekvivalentnost za financijske usluge moraju biti proporcionalne obvezama koje će biti preuzete da bi se ostvarili jednaki uvjeti za sve, da bi se zaštitili građani i dopustite mi da dodam, to je nešto što je važno i za financijsku stabilnost našeg e, kontinenta i eurozone. Htio bih odgovoriti e, kratko i na neka precizna pitanja. Gospodin Bourgeois je malo prije govorio o pitanju suradnje u području energije energetike želimo gospodine Bourgeois suradnju s Ujedinjenom eh, Ujedinim kraljevstvom eh, u području energetike i to u tom području Sjevernog eh, mora i to je nešto što je sukladno nacrtu mandata, ali Brexit ima mehaničke i logičke posljedice i okvir suradnje treba revidirati na logičan način Ujedinjena kraljevina više ne sudjeluje e, u europskim institucijama jer je tako odabrala, pa trebamo naći druge alate i sredstva za suradnju s njima i mi ih tražimo. Zatim smo čuli pitanje gospodin Lopez Aguilar i gospodin e, Tronša, oni su govorili o sigurnosti, vanjskoj i unutarnjem. To je također dio našeg mandata. E, Trebamo otvoriti pregovore o unutarnjoj sigurnosti, o suradnji u području izručivanja, Europol, Eurojust, PNR, puno je tu tema koje treba otvoriti s Britancima kako bismo osigurali eh, zaštitu, odnosno sigurnost eh, građana ali i vanjska sigurnost je bitna. Tu bih htio naglasiti i da nešto vezano uz obranu i vanjsku politiku. Brexit ne bi trebao imati posljedicu na bilateralnu suradnju koju e, neke države članice imaju s Ujedinim kraljevstvom. Dakle, tu ne bi trebalo biti posljedica. To ne bi trebalo imati posljedica na ono što radimo zajedno u NATO-u. Bitna je suradnja Europske unije i to prije svega mislim na nove inicijative u području obrane i Ujedinjenog kraljevstva ako tako budu htjeli. Mi zapravo otvaramo pregovore o toj temi. Politička izjava e, spominje e, vanjske odnose i e, obranu i to je nešto što treba ugraditi i u pravne dokumente i to je nešto što podrazumijeva i političku i administrativnu suradnju. Pritom mislim na Agenciju za obranu, e, zatim na boru protiv kibernetičkih napada, e, mislim na suradnju e, između obavještajnih službi i treba dati mogućnost Britancima da sudjeluju ako žele u vanjske operacije Europske unije, bilo da se radi o civilnim ili vojnim operacijama i naravno radi se o političkoj suradnji koja je dalje važna i dalje je stalna članica e, Vijeća sigurnosti e, UN-a. Dakle, trebamo biti svjesni da, da nam i jedni i drugi na to trebamo pristati i spremni smo na pregovore kako bismo e, zajednički bolje upravljali sigurnosnim izazovima. Isto tako smo spremni razgovarati o svemu ostalome. Gospođa E, Ren je spomenula Erasmus. Naravno, na, trebamo nastaviti surađivati u području e, sveučilišne suradnje, istraživanja. Ako Britanci budu htjeli e, sudjelovati u europskim programima od trećeg mjeseca, imat će skupinu programa uključujući Erasmus i oni podliježu određenim pravnim okvirima. Zatim je tu bilo i pitanje vezano s financijske usluge i odnosima s Ujedinjenim kraljevstvom. Osim onoga što je navedeno u nacrtu mandata i osim onoga što imamo u sporazumima s trećim zemljama, neće biti pregovora, pravih pregovora o financijskim uslugama. Međutim, trebamo definirati odnose s tom zemljom s obzirom na važnost Londona, londonskog sitija koja je svima dobro poznata. E, već jedan zastupnik je isto tako e, spomenuo ekvivalenciju kao alat adequacy decisions, odluke o adekvatnosti. Mi o tome nećemo pregovarati s Ujedinim kraljevstvom. Mi ćemo provjeriti koherentnost i kada ocjenimo da je to moguće, daćemo odluku o ekvivalentnosti, odnosno istovjetnosti u određenom sektoru financijskog, e, financijske industrije. To radimo s Kanadom, s Japanom i to funkcionira, pa ne znam zašto ne bi funkcioniralo i s Ujedinjenim kraljevstvom. Isto tako bih htio iskoristiti ovu priliku da jasno kažem određenim dužnosnicima iz e, Ujedinjenog kraljevstva da ne bi trebali e, imati nikakve iluzije po tom pitanju. Neće postojati trajna globalna odluka o e, ekvivalentnosti, odnosno istovjetnosti u financijskom sektoru s Ujedinjenim kraljevstvom. Tako da će korištenjem ovim alata se zaštititi autonomija i s vremenom ćemo imati dodatne mreže i na tome će raditi e, naš potpredsjednik Dombrovskis e, u kontekstu e, Unije tržišta kapitala i dovršetka bankovne unije. I na kraju ribarstvo, gospodin Bellamy, ali gospodin Milan Mon i gospodin Peters i gospođa Charles Boze i gospodin Aguilera, među ostalim su e, otvorili ovo pitanje koje mi je dobro poznato, budući da sam da imao e, čast biti ministar ribarstva u Francuskoj nekoliko godina. Recipročan pristup teritorijalnim vodama i e, tržištima bit će neodvojivo e, dakle bit će definitivno dio trgovinskog sporazuma i to je dio ovog stvaranja jednakih uvjeta za sve. Uvijek smo poštovali, iako nam se nije svidio od, svidio odabir, odnosno odluka Britanije da napusti e, Europsku uniju. Mi e, poštujemo E, Borisa Johnsona koji je rekao da odlazak iz Europske unije ne znači odlazak iz e, Europe. E, pitanje koje se postavlja, a na njega nemamo za sada odgovor, to je ozbiljno i jednostavno pitanje. Ujedinjeno kraljevstvo napušta Europska, Europsku uniju i jedinstveno tržište, želi li napustiti i naš socijalni ekonomski model i regulatorni model to je model koji oni dobro poznaju zato što smo ga zajednički gradili 45 godina. To je pitanje na koje očekujemo odgovor. Kakvu distancu e, Ujedinjena kraljevina očekuje koliko se želi udaljiti od regulatornog okvira i socijalnog ekonomskog e, modela. Mirno i jasno treba naglasiti. Ujedinjena kraljevina će definirati razinu ambicije naših odnosa u budućnosti. Oni će odabrati e, razinu regulatorne koherencije i e, razinu regulatorne e, konkurencije. I to su pitanja koja mi postavljamo i o njima treba dobro promisliti u ograničenom vremenu koje je pred nama. I na kraju ću zaključiti sa e, tri stvari. Uvijek sam vam govorio istinu, pa ću tako i nastaviti. Brexit znači da ne možemo nastaviti raditi kao do sada, business as usual. Doći će do promjena u više sektora. Neke promjene će biti privremene, a neke će biti trajne. To znači da Britanci gube financijsku putovnicu. Nema uzajamnog priznavanja. U svim scenarijima mi ćemo prvog prvog iduće godine uvesti kontrolu na sve proizvode koji ulaze na unutarnje tržište, kao što je slučaj sa proizvodima iz svih trećih zemalja iz, iz, cijelog svijeta. I mi e, to dugujemo europskom proračunu, europskim građanima i poduzećima. Nastojat ćemo ograničiti e, posljedice sklapajući dobar sporazum. Drugo, trebamo poštovati ugovor o povlačenju. To nije banalnost. On e, je ratificiran i treba ga provoditi. I javno ću vama i pred vijećem redovito vas izvještavati stanje, o e, stanju e, pripreme. A to uključuje i protokol za Irsku koji jamči mir koji je uvijek e, krhak. Mislim da će biti teško. Mi smo spremni za sve scenarije, uključujući i za scenarij da ne bude, ne dođe do osnovnog sporazuma do kraja ove godine. Mi smo spremni voditi ove sporazume e, uz puno poštovanje, mirno, bez ikakve agresivnosti. E, s ciljem sklapanja ambicioznog sporazuma e, s jednom prijateljskom savezničkom zemljom i mi ćemo štititi europske interese, interese građana i poduzeća. Štitit ćemo cjelovitost jedinstvenog tržišta koje e, i to je nešto o čemu se neće pregovarati. Evo, e, Europski parlament može biti uvjeren da vaš pregovarač Europska komisija će biti spremna e, vraćati se u ovu vijećnicu i razgovarati s vama. E, e Gifer Hofstadt je imao tu važnu ulogu, danas ima e, David McAllister i ostajem na raspolaganju Europskom parlamentu za suradnju. Hvala vam na pozornosti. Puno hvala. A sada riječ ima vijeće. Gospođa Brnjac, izvolite. Hvala vam, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Pridružujem se gospodinu Barnijeru u pozdravljanju novih zastupnika Europskog parlamenta i radujem se dolazećim raspravama. Uz vaše glasanje o rezoluciji o predloženom mandatu za pregovore za novo partnerstvo s Europskom unijom omogućit ćete pravodoban koristan doprinos finalizaciji tog mandata. Trebali bismo pokušati izgraditi odnos koji je sveobuhvatan, temelji se na visokim standardima i jamči jednake uvite za sve. Sveobuhvatna narav predloženog mandata je vjerojatno dugotrajni pregovori do kojih može doći određenim sektorima. Vjerojatno će dovesti do novih rasprava u nadolazećim mjesecima. Ta nova faza ne treba nas dovesti do toga da zaboravimo potrebu da ostanemo budni što se tiče provedbe sporazuma koji je izglasan. Prije svega što se tiče očuvanja prava građana, da li tijekom prelaznog razdoblja ili nakon unutar bilo kakvih budućih odnosa sa Velikom Britanijom. No ta budnost i dalje će trebati biti temeljita kada se razmatra planirano ekonomsko partnerstvo gdje će snažna uprava biti nužna kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i konkurentno stajalište europskih poduzeća. Tu ćemo računati na vašu suradnju i hvala vam još jednom puno na pažnju. Hvala gospođe Brnjac, time smo završili raspravu i na koncu je predstavljen predlog rezolucije, a glasovanje će se održati sutra. Zatim dopustite da vas informiram da je klub SND-a predstavio prijedlog o imenovanjima u odborima i to će se objaviti i stupa na snagu na dan objavljivanja. Iduća točka dnevnog reda je zajednička rasprava o Vijetnamu. Imamo četiri izvješća i preporuke od kolege Božoa koji kao prvi ima riječ. Izvolite. Na četiri minute. Hvala predsjedateljice, hvala poštovani kolege povjereniče. Sutra ćemo kolege glasati o sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Vjetnama i sporazum o zaštiti ulaganja. I to su prve dvije točke, dakle trgovina i ulaganje o kojima će ovaj novi zabrani parlament glasati, odnosno dati svoj doprinos. Ovo je jedinstvena prilika da parlament istakne koje su ambicije Europske unije, a to je da postane geopolitički dionik i igrač. Neko carstvo koje nameće svoja pravila, već kao globalna sila koja brani multilateralizam, otpire se protekcionizmu i ispruža ruku partnerima poput Vjetnama. Na Europskoj uniji je da promiče trgovinu koja se temelji na pravilima, te da primjerom pokaže da trgovina daje rezultata, da trgovina približava narode i podiže standarde o sigurnosti, radu, zaštiti okoliša i ljudskih prava diljem svijeta. Također radi se o pitanju vjerodostojnosti. Moramo Vjetnamu i budućim trgovinskim partnerima pokazati da je Europska unija vjerodostojan partner koji se pridržava svojih obveza. Da i dalje možemo pregovarati, potpisivati i zaključivati trgovinske sporazume. Kolege, osam godina nakon što smo započeli pregovore s Vjetnamom, ovaj parlament je dobio priliku da raspravi najsveobuhvatniji trgovinski sporazum između Europske unije i neke zemlje srednjeg razina prihoda u svojoj povijesti. Ovaj sporazum s Vjetnamom kao takav postavit će novo mjerilo za europski angažman sa gospodarstvima u razvoju. Ako pogledamo taj trgovinski sporazum, od najveće važnosti prije svega naglasiti gospodarsku vrijednost koja će potaknuti prosperitet kako Europske unije, tako i Vjetnama. On predstavlja veliku priliku za europske, europski izvoz te za europske investitore. Uklonit će 99% carina unutar nadolazećih 7 godina, što će za rezultat imati dodatan izvoz u oba smjera. Posljedica toga bit će e, deseci tisuća novih i prosječno govoreći bolje plaćenih radnih mjesta. Također, kroz međunarodne standarde ovaj će sporazum smanjiti necarinske prepreke i smanjiti troškove naših poduzeća. Dobit ćemo bolji pristup međusobnim tržištima, uključujući i za mali i srednje poduzetnike. Dragi kolege, Vjetnam ima tržište od preko 90 milijuna potrošača, sve snažniju srednju snagu, e, srednji sloj i mladu i snažnu radnu silu. To je zemlja koja usvaja moderne svjetske standarde, bio je prva zemlja, čak i prije Kanade koja je prihvatila načelo modernog ICS sistema, dakle modern model koji je načelno temeljen i sastavljen od strane upravo ovog parlamenta uz neovisne suce, uz kodeks ponašanja, zaštitu prava na reguliranje i olakšani pristup sudu za male i srednje poduzetnike. Taj sporazum tako nam nudi nove prilike za poduzeća i velika i male i srednje poduzetnike Vjetnam je također vrata cjelokupnoj azijskoj regiji. Taj sporazum omogućit će nam dugoročni cilj sporazuma sa azijskim zemljama, a to bi nam trebao biti jedan od ciljeva. Ovi sporazumi također su instrumenti promicanja i zaštite europskih standarda i europskih vrijednosti. Vjetnam poštuje također obveze, ratifikacija dvaju dodatnih dvije dodatnih suštinskih konvencija Međunarodne organizacije rada, revidirani kodeks rada, poboljšavanje situacije radnika ljudskih prava te provedbu Pariškog sporazuma o zaštiti okoliša. Kolege iz svih ovih razloga i stvaranja prosperiteta kroz poštenu i slobodnu trgovinu, činjenica je da Europska unija ovdje preuzima odgovornost za postavljanje svjetskih standarda i preuzima vodstvo u trgovini koja se temelji na pravilima u doba kada su trgovinske tenzije sve snažnije, kao i protekcionizam, unilateralizam i iz tog razloga tražim pristanak ovog doma kako bi stanovništvo Europske unije i Vjetnama moglo i dalje osnažiti u budućnosti svoje veze i odnose, te kako bismo mogli omogućiti poštenu i slobodnu trgovinu koja će približavati ljude. Hvala. Hvala vam. Zatim bih riječ dala gospodinu povjereniku Hoganu. Izvolite. Gospođa predsjedateljice, poštovani zastupnici, Sporazum o slobodnoj trgovini i zaštiti ulaganja s Vjetnamom najambiciozniji su sporazumi ikad zaključeni sa zemljom u razvoju. Sporazumni će osnažiti naše već snažne trgovinske i ulagačke odnose i pružiti dodatnu priliku da se osnaži suradnja koja je uspostavljena na temelju drugih europskih instrumenata, primjerice nezakonita sjeća šuma i nezakoniti ribolov. Sporazumi će osnažiti naše prisustvo u Aziji nakon ovog naraštaja sporazuma koji su sklopljeni kao onog sa Korejom, sa Japanom, sa Singapurom. Predstavljat će dodatni korak u smjeru našeg angažmana sa regijom ASEAN-a, prednosti prava sporazuma su mnoge. Preferencijalni pristup e, jednom gospodarstvu od skoro 100 milijuna stanovnika, uklanjanje necarinskih pre, prepreka za naše izvoznike, primjerice za vino, alkoholne proizvode, automobile koje trenutno postoje, zatim usklađivanje sanitarnih, fitosanitarnih pravila, uklanjanje prepreka za europske proizvode. Poduzeće će po prvi puta imati pristup e, tržištu javne nabave u Vjetnamu i također će se zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla, primjerice primjerice parmeđano ređano, šampanjac i tako dalje. Također će vam poboljšati pristup tržištu usluga u Vjetnamu, primjerice financije, distribucija, logistika, usluge koje se tiču okoliša. Sporazum o zaštiti ulaganja, slično sporazumima sa Singapurom i Kanadom, uključuje moderni, snaženi okvir zaštite ulaganja i sud za rješavanje razmirica. Međutim, naši sporazumi idu i dalje od trgovine ulaganja. Svijesta sam da Europski parlament snažan naglasak stavio na trgovinu i održivo ulaganje, odnosno poglede koje se time bavi, slažem se u potpunosti s tim